Good afternoon, colleagues. Good afternoon, colleagues. Dobar dan svima. Prije svega, riječ dajem gospodinu Marku Šelu, član predsjedatelju izaslanstva za odnose s Izraelom. Izvolite.